Prva točka dnevnog reda je usvajanje dnevnog reda. Budući da nema nikakvih komentara, možemo usvojiti dnevni red. Zatim htio bih reći da se ovaj današnji e, sastanak prenosi putem interneta. Imamo 16, e, prevođenje na 16 jezika i sada prelazimo na javnu raspravu o genetičkoj raznolikosti, o divljim srodnicima usjeva i konzervaciji. Važno na ovo je vrlo zanimljiva i važna tema, osobito ako govorimo o bioraznolikosti, te najsrdačnije pozdravljam naše stručnjake koji su nam se pridružili, hvalim što su prihvatili poziv. Kao što znate, bioraznolikost i e, strategija konzervacionistička, odnosno strategija očuvanja bioraznolikosti u Europskoj uniji jedan je od ambicioznih e, ciljeva e, u sklopu pružanja usluga za ekosustave unutar Europske unije. I do 2020. 20. predviđa se gubitak e, određenog postotka bioraznolikosti i parlament se već e, u više navrata bavio ovim e, pitanjima i rezolucija o tome donesena je 2016. godine. Imamo i prioritetne ciljeve, a danas je saslušanje o e, srodnicima e, usjeva, divljim biljkama koje su srodnici e, usjeva i i o ulozi bioraznolikosti, pogotovo u proizvodnji hrane. Ove su biljke, srodnici i slične su usjevima, ali rastu divlje, prirodno u različitim vrstama okoliša, one e, su e, srodne, ali recimo bolje prilagođene e, lokalnoj klimi i može ih se koristiti za uzgoj, odnosno odabir otpornijih vrsta i ne samo da je važno očuvati bioraznolikost, nego i sigurne banke gena i e, upravo radi e, tih e, područja i okoliša u kojima se te biljke nalaze. Vjerujem da će ovo današnje saslušanje omogućiti veću i bolju, bolje poznavanje ovog pitanja. I želimo da to bude dio e, podrške e, za bioraznolikost e, nakon 2020. godine. Prvi današnji govornik je profesor Nigel Maxted iz sa fakulteta za bioznanosti sveučilišta u Birminghamu bavi se upravo očuvanjem, tehnikama e, očuvanja i to in situ i ex situ. i dio je konzultacije, konzultacijske ili savjetodavne skupine za bioraznolikost. Gospođa e, Susan Bart je istraživačica usjeva iz Irske i radi u Irskom istraživačkom centru na divljim vrstama, e, travama i sličnom i ima posebno zanimanje za genomiku i genetske resurse. Bavi se i botanikom. Treći je govornik, dr. Nikola Hum viši znanstvenik i voditelj tima e, na sveučilištu Montpellier u Francuskoj. A istraživanje mu istražuje e, genomičke resurse i različite usjeve, uključujući banane, a koordinator je mreže e, za očuvanje genetskih resursa, globalne mreže. Što se tiče redoslijeda, kao što sam rekao, svaki naš govornik ima po 15 minuta za prezentaciju, te ću ih zamoliti da se drže tog vremenskog okvira. Poslije toga ćemo dati članovima mogućnost da postavljaju pitanja koja se odnose na ove prezentacije. Hvala. Završavamo u 16 sati. Dakle, imamo dovoljno vremena na raspolaganju. Do 16 sati imamo prevođenje. Hvala lijepa, počet ćemo. Profesore Maxted, izvolite. Hvala vam predsjedatelju. Jako mi je drago što sam danas sa vama i što mogu govoriti o srodnicima usjeva, divljim biljkama koje su srodnici usjeva i očuvanju vrsta koje su iznimno, iznimno važne za eko sustave, što bi trebalo biti i prioritet za Europu. Prva stvar koju želim naglasiti je broj, odnosno rast E, broja stanovnika planete, preko 7,5 milijardi e, i od toga veliki broj u e, zemljama u razvoju i imamo porast od 9,6 na 9,8 predviđen za 2050. A sve će te ljude trebati hraniti. Da bi ih se sve nahranilo, sve te koji će živjeti 2050 treba će 60% povećati proizvodnju hrane e, u svijetu, a preko 100% u e, državama u razvoju. I prema tome, e, budući da je proizvodnja ugrožena klimatskim promjenama, imamo 2% smanjenje u proizvodnji kao rezultat tog procesa. Ove tri brojke koje vidite ovdje to grafički pokazuju. Ovo je, e, su podaci koje sam e, dao na, e, u Omanu, radio sam nešto u Omanu, dakle tu se govori o djetelni ili rucerki, alfalfi, crveno uh, označeno, i do 2020. predviđa se da će se područje e, zasijanom alfalfom e, povećati. Ali pogledajte kakva je situacija 2050. godine. Tu smo e, u Omanu pali na 2,3% teritorija koji je pogodan za sijanje alfalfe. I to je dramatična promjena i želimo li nastavak želimo li nastavak e, proizvodnje treba ćemo e, nešto učiniti i koristiti zapravo e, raznolikost e, koja postoji već kod srodnih biljaka, to su divlje vrste koje su zapravo prethodnice ili preci e, usjeva i danas su donatori gena i to im je vrijednost, dakle možete transferirati te e, gene u usjeve, e, otpornost recimo na štetnike nametnike, otpornost e, na sušu i tako dalje. I to je ključno, dakle taj transfer gena. Ilustrirat ćemo to za recimo divlje srodnike žitarica, pšenice. To su različite. Te vrste, otprilike ih je 50 i u srednjem stupcu vidite e, njihove karakteristike e, i transferom gena e, u usjev dobit ćete otpornost i naravno bolji urod. Upravo zato te divlje vrste imaju dobar e, utjecaj na ukupnu poljoprivredu. A sve to ima i financijski učinak. Godišnje e, prenošenje karakteristika na usjeve e, i imamo procjenu iz 1997. godine 150 milijardi dolara godišnje je porast u vrijednosti uroda a e, nešto novije istraživanje iz 2013. godine PricewaterhouseCoopers slična studija za 29 najvećih usjeva najzastupljenijih isto ima e, taj pokazatelj od 115 sada milijardi i pogledate li tablicu na ovom prikazu desno vidjet ćete različite usjeve a gor, u kornjem dijelu vam je korist od tog prijenosa. Ako pogledamo za deset vodećih usjeva i moja je procjena ukupne vrijednosti vrijednosti tih srodnika stotine, dakle potencijalno tri stotine milijardi godišnje e, u vrijednosti uroda ukoliko proširimo e, ove karakteristike i na druge vrste, a ništa nas u tome ne sprječava. Prvo trebamo razmotriti e, koje ugroze ovdje prijete i koji su standardi očuvanja. I imamo istraživanje koje je pokazalo da 16% tih divljih vrsta u Europi 572 je pratila, 16% je bilo e, e, prijeti e, izumiranje u razdoblju od 10 godina od objave te studije. Dakle, to je prijetnja. Ako pogledamo očuvanje, vidjet ćemo jedan od mojih doktoranata, a nemamo dakle pokazatelje za Europu, to su globalni pokazatelji to su e, ex situ slabo očuvane vrste, e, osim u e, genskim bankama koje uzgajivači mogu koristiti. A ovoga uopće nema u genskim bankama i genetičari će nam reći ukoliko želite aktivno koristiti genetsku raznolikost, treba vam 15 tih pristupa po vrsti i jedna trećina ih uopće to nema, a 72% tih srodnika trebalo bi još dodatno prikupljati. Moja studija od pred nekoliko godina bavi se in situ očuvanjem i samo je šačica mjesta gdje imamo to očuvanje in situ, dakle na mjestima gdje im je prirodno stanište i tamo se su očuvane. Jedan od tih e, rezervata učinkovito radi, to je e, e, jedan, za jedan za srodnika repe ili cikle repe na Atlantiku i politika za bio oču, za očuvanje ovih srodnika je e, već postoji, dakle govori se o potrebi e, očuvanja biljaka, e, cilj broj 9 također govori o očuvanju tih divljih vrsta. Upravo radi razvoja, tu imamo ciljeve 1, 2 i 3, radi borbe protiv gladi, e, radi zdravstvenih e, razloga i tako dalje. Cilj 2.5 e, govori upravo o tim biljkama kao potencijalu za očuvanje izvora hrane u budućnosti. Nedavno je studiju financirala na globalnoj razini norveška vlada 80 milijuna dolara E, išlo u zakladu e, za e, upravo proučavanje ovih biljnih vrsta i ja sam sa svojom skupinom sastavio popise najvažnijih takvih usjeva 190 ukupno i također mjesta na kojima se mogu prikupljati. Što se Europe tiče, 31 država u Europi ima više od 10 do 20 takvih vrsta. Italija i Španjolska su predvodnice i zatim druge zemlje. A što se tiče globalnih prioriteta, ukupno je 1392 e, vrste. Za nas u Europi ovo je vrlo važno. Ovo je e, karta e, tih e, raspoređenosti tih vrsta i distribucije i tamo gdje se preklapa. Pogledajte i vrlo se je razvidno ovdje da su crvena područja duž sredozemlja i međunarodno gledano najveća je koncentracija te vrste biljaka uz potencijal ekonomske vrijednosti upravo u Europi i na sredozemlju. Dakle, e, ova, ovdje gledamo e, gdje nemamo e, tih vrsta, gdje je najslabije bilo prikupljanje. Opet Europa predvodi, s najvećim brojem staništa, a e, imamo i u Južnoj Americi dosta divljih e, vrsta koje su povezane s e, orešastim plodovima poput kikirikija i zatim u Aziji isto tako vrste riže, srodnike riže svaka od točaka na ovoj e, karti odabrana je kao mjesto na kojem je, koje je prioritetno za e, očuvanje i to Europa i sredozemlje opet e, predvode preko pola tih točaka je na sredozemlju i vidite ovdje kako se to produžuje na plodni polumjesec Bliskog istoka. Ne može se ovome govoriti, a da se ne spomene organizacija e, koja predvodi u e, tome, a to je Europski program za e, suradnju u genetskim resursima i ova se skupina upravo bavi očuvanjem srodnika usjeva dakle divljih biljaka koje su srodnici usjeva te su e, bili uspješni e, u dobivanju e, financiranja potpora iz fondova Europske unije upravo za izradu metodologije i plaćanje stručnjaka. A ono što su nedavno učinili je razvoj jedne strategije ili koncepcije razvoja i očuvanja tih e, usjeva e, i to ukazuje da na ovom dijagramu imamo očuvanje praćeno i na nacionalnoj i na međunarodnoj razini. Dakle, pojedinačno za svaku državu, ali i ona staništa i mjesta koja su važna za cijelu Europu, što se može povezati s korištenjem tih vrsta te su vrste tako vrijedne i moraju biti korištene jer eh, inače ovo sve ne bi imalo smisla. Jedan od najnovijih projekata koje imamo unutar ove grupe zove se Farmers Pride ili eh, poljoprivrednikov ponos. Odvija se u Italiji i govori se o premosnicama između eh, različitih zajednica, to su uzgajivači, potrošači, e, ekolozi i tako dalje. I Europska mreža in situ očuvanja e, biljaka srodnika e, usjeva e, se upravo širi i o tome ću još nešto reći. Nema politike, odnosno zakonodavnog okvira ili konteksta u Europi e, koji odgovara baš ovoj mreži, ova mreža je jedinstvena i evo što je potrebno poduzeti. Ja vam sad mogu govoriti o tome što ja smatram da je potrebno poduzeti u Europi za bolje očuvanje divljih biljaka srodnika usjeva. Prvi e, most bi trebao biti onaj između planiranja i provedbe. Ja dolazim iz akademske zajednice, pišem znanstvene radove i mogu vam uvijek reći gdje možete i, e, i e, kada se baviti očuvanjem, ali nema to smisla ako netko ne poduzme mjere. Imamo projekt koji se zove e, PGR Secure od pred nekoliko godina, vrlo uspješan projekt s popisom europskih lokacija u kojima možemo uspostaviti institu očuvanje i unatoč mojeg lobiranja e, nisu zaživjela ta mjesta Dakle, veliki e, je raskorak između planiranja i e, provedbe in situ i ex situ e, i jedno i drugo je uključeno. 99% odlazi na ex situ i 1% ide E, na e, samo ono što je sada u prirodnom staništu kao što je ovo e, na obalama Madeire. Dvije, mreža 2000, Natura 2000 uzima u obzir važnost srodnika usjeva i treba izgraditi poveznice između lokalnih i e, nacionalnih boraca za očuvanje i e, to bi omogućilo raznolikost koja bi se stavila na raspolaganje uzgajivačima, poljoprivrednicima i to bi se moglo ostvariti ukoliko zaživi globalna, regionalna i nacionalna politika očuvanja uz karakteristike e, krajnjih korisnika jer e, trebamo znati koje su to populacije za koje se nešto uzgaja tako da i trgovci i poljoprivrednici imaju pristup e, upravo tim populacijama i da se uvidi važnost i vrijednost ovih biljaka. Dakle, to je projekt Farmers Pride ali naravno da toga ima još. Želio sam reći nešto o lokalnoj, nacionalnoj i regionalnoj razini, poput e, ruskih e, lutaka, babuški, koje su jedna u drugoj. I jedan od najvećih problema po meni je e, nedovoljno upravljanje in situ očuvanjem tih divljih rođaka i tu bismo trebali staništa Natura 2000, 2000, nećemo to e, duplicirati, naš je cilj u određenoj mjeri različit e, ako se ova staništa e, u Naturi 2000 njima se upravlja upravo radi tih vrsta a e, ono što mi želimo jest očuvanje in situ i ex situ i očuvanje e, biljnog i poljoprivrednog nasljeđa na mjestima gdje je e, utvrđeno da postoji ključni materijal koji može osigurati dostatnu proizvodnju hrane. ECPGR i tu je i predsjedateljica i e, oni su odradili ogroman posao uglavnom kroz dobrovoljni rad stručnjaka. Trebali bismo sustav financiranja e, za e, financiranje europskih genetskih resursa. Za sada oni dobivaju vrlo malo novca i imaju mali utjecaj na in situ i ex situ očuvanjem potrebna je europska politika podrške za budućnost kao jedna uspostavljena i utemeljena struktura koja će djelovati e, dugoročno e, upravo e, za očuvanje genetskih resursa iz direktive o hrani i poljoprivredi. Ja vam želim reći nešto i sasvim osobno. Kad sam bio doktorant e, i prikupljao sam e, biljke e, na južnoj obali Turske i našao, naišao sam na novu vrstu latrisa, latris belinensis, nešto slično grahorici i jedina, e, oso, jedina boja koju nećete dobiti kod grahorice je žuta boja, međutim ova u Turskoj u jednoj populaciji samo je bila žuta, imala je dijelom žute cvjetove. Dakle, ogroman gospodarski potencijal postoji za križanje e, s e, grahoricom e, i tu populaciju našao sam 87. godine, to sam objavio i 2005. godine vratio sam se na jednu konferenciju sam zapravo išao, ne samo da bih obišao tu populaciju, otišao sam do te populacije i ono što, na što sam naišao je bilo da je jedna populacija tu bila gotovo potpuno iskopana i to je izgrađena policijska postaja. Dakle, cijela ta populacija bila je devastirana. Od originalne populacije, od nekih 25 tisuća biljaka, E, spala je na samo 5000 i genetičari će vam reći da je to apsolutni minimum za očuvanje jedne e, vrste. Ja sam e, nešto tog materijala spremio u gensku banku i proizveo još jedan znanstveni rad upozoravajući da je neophodno to očuvati. I ove godine sam otišao ali e, ono što, na što sam naišao ne samo da se proširila policijska postaja, nego je krenje još izgrađena i cesta. Dakle, kad sam sad potražio umjesto 25.000 tisuća inicijalnih, sam našao samo 15, samo 15 primjeraka. Evo vam ilustracije koliko je nešto važno. E, krasna biljka koja ima ogroman ekonomski potencijal i mi ju nemarom E, uništimo, a želite li e, očuvanje u budućnosti, sad je vrijeme za to. Ako to ne učinimo, neće ništa ostati za uzgajivače i nećemo e, moći raditi na proizvodnji ovih, ovog bilja, dakle nećemo očuvati vrste. Hvala lijepo predsjedatelju. Ne, vrlo ste uvjerljivi u ovome što ste iznijeli. A i tema je iznimno zanimljiva, a sad ću dati e, riječ sljedećoj govornici. Izvolite. Hvala. Hvala lijepo što ste mi omogućili da progovorim dakle o zaštiti i očuvanju divljih srodnika usjeva. Ja ću vam govoriti o slučaju Irske. Riječ je o otoku, to je ujedno tako mala zemlja, ali to bi se moglo predstaviti dakle, u kontekstu drugih e, sličnih malih zemalja. Dakle, divlju srodnici ju se usjeva sadržavaju čitav niz korisnih e, gena. Njihove varijante nalazimo u našim današnjim modernim usjevima. Primjerice, u Irskoj surađujemo sa uzgajivačima krumpira, oni koriste divlje srodnike, ove biljke da bi stvorili nove sojeve krumpira. Međutim, ove biljke su također jako važan e, resurs za održavanje kvalitetnog agro, dakle ekosustava u budućnosti. Imamo izvješće iz 1995. koje se tiče Irskoj, dakle tiče se lokalnih vrsta, one postoje zahvaljujući izolaciji otoka i njegovom smještaju na zapadu u odnosu na ostatak Europe, iako malo se, se zna o tamošnjem ekosustavu, naročito kada su u pitanju dakle, specifične divlje vrste. I ovo je vjerojatno nešto što se može primijeniti na druge evropske zemlje. Naš odjel, dakle, za poljoprivredu i hranu bavi se, dakle, koordinacijom i promocijom mjera za očuvanje i korištenje genetskih resursa u svrhu proizvodnje hrane i u poljoprivredi. Također imamo savjetodavni odbor o genetskim resursima, tu su uključeni različiti dionici, u jednoj predstavnici civilnog društva, tu su i razni akademici. mi smo zabilježili 102, dakle 102 divlja srodnika usjeva, odnosno 181 divljeg srodnika usjeva, imamo ih izlistana 102, dakle u aneksu 1, koji su prioritet za očuvanje. Tu su zatim inicijative za očuvanje ex situ, to su projekti koji su pokrenuti Imamo dakle banku sjemena. Riječ je uglavnom o irskim usjevima i divljim srodnicima usjeva. Također imamo centar za krumpir koji sadržava više od 400 jedinstvenih varijanti krumpira koji se drže in vitro i in situ. U toj dakle našoj agenciji radimo na skupljanju dakle engleskog ljulja i divlje, divlje, odnosno bijele djeteline, to je dio dakle naše, našeg nasljeđa i naše poljoprivredne proizvodnje. Tu su to uključeni također i krumpir, imamo također gensku, genetsku banku ali u našem radu su također jako važni, jako važni, jako nevladine organizacije. Imamo imamo dakle dvije takve jako važne organizacije. Potom dokumentacija na ovom pitanju. Imamo dakle bazu podataka koja nam je jako važna u našem radu. Imamo Centar za bioraznolikost koji je utvrdio dakle, bazu podataka divljih e, srodnika usjeva, to je učinjeno 2010. Njihovi glavni izvori podataka dolaze o, tiču se distribucije 55 divljih srodnih usjeva, tu je dakle baza podataka koja se tiče nacionalne vegetacije, herbarium, glasnevin, te dakle baze mm, divljih vrsta i nacionalnih parkova. Imamo također područja koja nisu bila tada obuhvaćena ovim e, inicijativama, oni su naknadno ušli u program. Dakle, tu su uključeni podaci koje smo dobili od e, Botaničkog društva britanskih otoka, te su inkorporirani dakle, u našu bazu. Ovo je jedan primjer distribucije divlje šparuge, možete vidjeti na ovoj slici. Ali Važno je dopreti do javnosti, dakle podići svijest, progovoriti o vrijednosti divljih e, srodnika usjeva. Ovdje možete vidjeti ovakav jedan e, primjer, tu je dani doprinos e, dakle, našeg odjela kada je riječ o očuvanju ovih genetskih resursa i kada je riječ o njihovom očuvanju. Imamo tako knjigu koja pripremi i ona će izaći sljedećeg proljeća. Nadalje imamo dokumente namijenjene javnosti, dakle tu smo ostvarili značajne publikacije 2008. koje se tiču krumpira, potom je tu jedna publikacija iz 2014. koja se bave tradicionalnim irskim jabukama. Imamo znanstvenu dokumentaciju koja je na raspolaganju primjerice Imamo onu koja se tiče dakle skupljanja bilja, tu je obuhvaćen primjerice engleski ljulj. Se pričavam što su ove brojke ovako u bojama, ovako sitne, ali nadam se da ih uspijete vidjeti. Imamo kolekciju irskih ekotipova, ona se dijeli u dva glavna genska bazena. Dvije trećine dijele značajnu, dakle, sličnost sa europskim e, divljim srodnicima usjeva, dakle, ovo je primjer ljulja. Imamo, dakle, razne sličnosti. Međutim, pravi izazov jest očuvanje, odnosno konzervacija in situ, bilo je tu nekih pokušaja, dobrih početaka u slučaju jabuka. Tu nam pomažu nevladine organizacije, dakle ovi sakupljači sjemenja. Oni prodaju tu razne vrste sjemenja, tu su također obuhvaćeni razne vrste krompira. Međutim, in situ konzervacija jako zaostaje kada je riječ o dosta važnim vrstama, primjerice u slučaju krvnog bilja. Ovdje to je zbog toga što postoje i razna složena pitanja vezana sa oprašivanjem ovih biljaka, tu, su, tu je važna uloga primjerice insekata, njihova populacija se smanjuje u Europi, ali tu je važna dakle brojka biljaka u odnosu na populaciju, važno zadržati ove brojke na dobroj razini. Također potrebno je pobrinuti se o održanju dakle krajobraza, a još uvijek nemamo na raspolaganju dugoročne inicijative, odnosno instrumente koje bi nam u ovome pomogle. Tu su također izazovi koje e, izazovi u obliku opasnosti za habitat. Evo, kada već govorimo o tome, ovdje su neki primjeri, dakle divlje blitve. Ona se dosta često nalazi mm, na irskim obalama, ali tu je problem erozije tla, aktivnosti, dakle na obali korištenje zemljišta, dakle prenamjena zemljišta, to može imati strašno, to može predstavljati strašno veliku prijetnju, dakle za divlje srodnike usjeva. Međutim, tu su i pitanja poput klimatskih promjena, potom nedostatak koordinacije, te nedostatak dakle, financijske potpore, napora koji su usmjereni u konzervaciji. Ovdje je primjer dakle, ove divlje blitve koju sam spomenula, kolega Grogan se bavio ovom analizom i on je tu napravio jako dobru bazu podataka vezano uz ovu irsku biljku. Dakle, još tamo negdje od 1960-ih pa nadalje. I ponovno je posjetio dakle, sva ova nalazišta u razdoblju između 2002. i 2007. I pronašao je divlju blitvu na gotovo svim lokacijama a da mnogima je ona nažalost, iako je bila tada prisutna u velikom broju, sada gotovo sasvim iščezla. Dakle, Ovi podaci su posebno zabrinjavajući bili u području sjeverozapada, imamo čitav niz E, dakle, aktivnosti koji se mogu dovesti u vezu sa ljudskom aktivnošću, dakle tu je erozija tla, prenamjena zemljišta i preporučili smo da se čitav niz ovih područja mora odrediti kao e, područja posebnog znanstvenog e, interesa i dakle morska blitva mogla biti uključena i u vodiče primjerice na tim područjima. Također ovaj kolega je obavijestio sve lokalne vlasti o ovom problemu i oni su njega svjesni. Kada smo riječ o konzervaciji in situ, dakle je potrebno pristupiti eh, obradi krajobraza, to je, to, to je jako važno za sačuvanje pojedinih vrsta biljaka. Također se to odnosi na sakupljanje bilja, to pomaže u nekim slučajevima. Međutim, kad kad se mora uzgajati dakle, zemljište, odnosno obrađivati zemljište putem tradicionalnih e, dakle, tehnika, treba se razviti odgovarajući koncept e, za sve ovo. Također bi se tu možda trebalo pokrenuti nešto na evropskoj razini. Ja sam pokrenula ideju na našoj radnoj skupini za bioraznolikost kada je riječ o upotrebi ove vrste zemljišta i pokušali smo pristupiti sa svojim idejama, um, područjima, dakle nacionalnih parkova i zaštićenih područja. Dakle, to ne bi dakle utjecalo na osobe koje trenutno obrađuju ovo zemljište. Jer ako bismo se ovdje pozabavili poljoprivrednim zemljištem, onda bi trebalo nadoknaditi, gubitke, dakle, poljoprivrednicima. U svakom slučaju bismo se trebali okrenuti ka dugoročnom, dakle, očuvanju ovih praksi. To je nešto čime bismo se mogli pozabaviti u budućnosti. Recimo, možda bi se tu mogli koristiti mjere iz ZPP-a. Međutim, nažalost, onda u tom kontekstu sam govorimo o vremenskom okviru od 5 do 7 godina, a to zapravo ne odgovara ovoj dugoročnoj insitu, konzervaciji. Međutim, imamo pozitivne primjere koje su ovim područjima postignule Švicarska i Norveška. Riječ je o jako bogatim zemljama, ali jasno je pokazano da bi se ovo moglo izvesti. Također, kada pogledate koristi za poljoprivrednike, jasno je dokazano da ovakva mješovita područja, da su izuzetno produktivna i da ova područja koja su bogata vrstama, da on daju bolji urod nego područja koja su siromašna. Dakle, očuvanje, dakle divljih e, srodnika usjeva ima svoju vrijednost, dakle, u modernoj poljoprivredi bilo bi dobro da se tako što podrži. Tu, je, tu su dakle tekstovi koji se toga tiču, koji su objavljeni još 1999. Dolazim ovdje do svog sažetka i zaključaka. Dakle, postoje odgovarajuće zbirke, dakle, primjer je eksitu konzervacije, međutim, tamo je broj vrsta divljih srodnika jako malen. Ta tehnika također je jako skupa. To zahtjeva velik broj radnika, česte su kontrole kvalitete sjemenja i analiza dakle, karakteristika skladištenog materijala. Izuzetne važnost je raspolagati ovime, ali to nije jedini način za konzervaciju. Naša kolekcije, dakle, primjerice krumpira se nalaze u trezoru u Svalbardu i oni su dostupni. U tijeku je izrada, dakle, dokumentacije za divlje srodnike usjeva, ali tu je potrebno stalno osvježavati ove podatke i mreže sa drugim zemljama inicijativanja i tu smo započeli čitav niz inicijativa. Htjeli bismo da potrošači znaju na što se troši novac, te zbog čega su važni, zbog čega je važno očuvanje divljih srodnika usiva. E, e, strategije konservacije in situ još uvijek nešto zaostaju. Bilo bi korisno sačuvati dakle, razne vrste divljih srodnika usjeva putem zadržavanja tradicionalnih postupaka u poljoprivredi. Također je tu potrebno razviti strategiju da dakle, koja će se ticati nadzora stanja na ovim nalazištima. To je naročito važno za ugrožene vrste. Također je potrebno razviti odgovarajuće instrumente za nastavak očuvanja ovih vrsta. Imamo jako malo novca koji je zapravo usmjeren očuvanju genetskih resursa u području hrane i poljoprivrede i to iznosi oko 50 tisuća eura godišnje. Ali je to bilo od jako velike važnosti za očuvanje projekata kojima se bave male istraživačke skupine, odnosno nevladine organizacije. Htjela bih ovdje istaknuti kolege iz Irske koji su mi pomogli evo, pri eh, prikupljanju ovih podataka o kojima sam danas govorila. Bardzo, bardzo Hvala. Hvala vam. ćemo zamoliti našeg trećeg govornika da uzme riječ. Izvolite, gospodine Ruh. Imate riječ. Hvala. Ja ću pokušati govoriti nešto kraće od 15 minuta. Dame i gospodo, uistinu mi je velika čast što vam ovdje mogu govoriti o tako važnoj temi kao što je genetska raznolikost koja je ključna za naš opstanak, dakle za ljudsku životinsku, za ljude, za životinske i biljne vrste. Hvala vam što ste organizirali ovaj sastanak i što ste mi dali priliku da vam nešto kažem o očuvanju i korištenju agrobiološke raznolikosti za potrebe prehrane. Dakle, navest ću vam jedan zanimljiv primjer. To su banane koja se e, u Europi proizvodi samo u Grčkoj i Španjolskoj. Dakle, ne proizvodi se u velikoj mjeri u Europi, ali je, e, ali je velika potrošnja banana. Kao prvo nešto ću reći o mojem e, institutu Biodiversity International je sastavni dio jednog, e, jedne šire mreže od pet istraživačkih centara u svijetu koji postoje već 15 godina nakon zelene revolucije. Inače, to je jedna od jedinih organizacija koja ima svoje urede diljem svijeta. Mi imamo svoj ured i u Europi, kao što možete vidjeti na ovoj slici. Sjedište je u Rimu, imamo također jedan područni ured u Montpellieru, gdje ja živim, a dio mog tima živi 30 km odavde u Lövenu, gdje također imamo i laboratorije i gdje imamo najveći, e, najveću genetsku bazu banana, a te su naši znanstvenici također i u Španjolskoj. Naš je cilj e, pronaći znanstvene dokaze, upravljačke prakse i mjere politika kako bismo e, očuvali biološku raznolikost i kako bi se postigao cilj opskrbe hranom. Već smo spomenuli važnost biološke raznolikosti i agrobiološke raznolikosti, budući da tu imamo nekoliko razina, primjerice na razini potrošnje, svi znamo da je raznolikost prehrane važna za zdravlje, zatim na tržištima za bolje životne uvjete u proizvodnji za održivu poljoprivredu i usluge ekosustava i na kraju e, je to važno i iz perspektive genetskih resursa zbog adaptacije inovacija. Kao što možete vidjeti e, na ovoj slici, dakle svi ti segmenti su međusobno povezani i mi uspijevamo promicati agrobiološku raznolikost na svim razinama, ne samo na razini očuvanja ili proizvodnje, nego isto tako i na razini tržišta i same konzumacije. Kako bih vam ovo bolje ilustrirao, htio bih vam e, predstaviti ovaj e, primjer banane. Zašto? Zato što je to osma po redu e, najvažnija kultura na svijetu. Kada govorim o bananama, mislim na sve vrste Blamana. Razne plantane i slično koje su važne kulture u Africi. Problem je u tome što e, proizvodnja ovisi o jednoj vrsti, to je sorta Cavendish, tako da gotovo 50% proizvodnje ovisi o jednom klonu. Zbog erozije biološke raznolikosti, naime koja se povećala svake godine, postoji veća izlaženost nametnicima i bolestima. Svima nam je poznata, e, poznat problem dakle gladi zbog mesažice e, krumpira u Irskoj. Dakle, već smo e, imali takvu situaciju. Mi ovdje imamo također jednu gljivicu fosarijom koja e, je u 20. stoljeću e, uništila jednu drugu sortu, to je takozvana panamska bolest koja e, uništava samo tkivo biljke. S obzirom da je Cavendish sada postala dominantna sorta, a slučajno je pronađena u Južnoj Kini i Sjevernom Vijetnamu, 60. i 70. godina. Dakle, ta je sorta potpuno zamijenila ovu prethodnu Tomišel. A od 90. godina se pojavila još jedna sorta, još jedna naime novi soj ove gljivice koji uništava Cavendish banane u Aziji, eh, na Pacifiku i Africi. Ja sam bio nedavno u Meksiku na jednom kongresu gdje je bilo okupljeno više od 300 proizvođača i znanstvenika i pokušali smo vidjeti na koji način izbjeći taj problem, na koji način bismo eh, mogli spriječiti da ta bolest prijeđe s jednog kontinenta na drugi. Dakle, postoji izuzetno velika zabrinutost u znanstvenoj zajednici. Eh, sa 100 milijuna eura mislimo da bismo mogli ograničiti širenje bolesti i otkriti rezistentne sorte, a u protivnom bi nas to moglo koštati 10 milijardi eura. Dakle, moramo naučiti na greškama iz prošlosti. E, Evropska unija ima važnu ulogu u tome da promjeni e, ovu alarmantnu situaciju. Možda će vas iznenaditi, ali Belgija je najveći uvoznik i ponovni izvoznik banana u Europi, gotovo milijarda Naime, američka industrija vrijedna gotovo milijardu dolara obuhvaća 40 velikih tvrtki. Ovdje možete vidjeti koje su to zemlje, e, zemlje izvoznici. Belgija je na četvrtom mjestu i to zahvaljujući luci Antwerpen, dakle toj lučkoj infrastrukturi, tako da se iz Belgije distribuiraju banane po ostatku Europe. Nedavno je na televiziji e, jedan zanimljiv dokumentarac o tome kako bi se mogli izbjeći migracije, a to je upravo da se ljudima ponude radna mjesta u nekim zemljama i taj dokumentarni film se odvijao u Senegalu i tamo se moglo vidjeti da je upravo na plantažama banana moguće pronaći ta radna mjesta i na taj način e, spriječiti imigracije. Što je sa biološkom raznolikosti? Kao prvo, mi imamo, e, mi se bavimo očuvanjem i sigurnim kretanjem germoplazme. Kao što sam e, rekao, mi imamo 1550 različitih uzoraka in vitro na sveučilištu u Lövenu Isto tako imamo 1060 e, e, uzoraka koji su zamrznuti u tekućem vodiku. Prethodni gonice su spomenuli Svalbar. Međutim, što se tiče e, dakle, biljaka koje se vegetativno razmnožavaju, nemamo tu mogućnost, a kada je riječ o bananama, veći dio tih uzoraka se čuva upravo u tekućem vodiku. Mi distribuiramo materijal za DNA analizu, ali isto tako imamo to i in vitro i to putem e, baze podataka, internetske baze podataka. Kao koordinator Musaneta ja e, koordiniram dakle ovim aktivnostima Dakle, prvi govornik je govorio o važnosti e, koja se genetskih resursa i želio bih također istaknuti koliko je to važnost. Ovdje možete vidjeti da su označeni svi nacionalni programi, e, dakle svi koji se bave upravo primjerom banana za potrebu istraživanja genetskih resursa. Kao što vidite u Češkoj imamo e, sve, bavimo se genotipima i dakle surađujemo sa sveučištom u Liježu u Žemblu kako bismo taj materijal mogli očistiti e, kako ne bi bilo nikakvih bolesti. Ove godine smo potpisali e, ugovor sa botaničkim vrtom sjeverno od Brisela gdje sada držimo neke srodnike banana, e, sjeme čuvamo. da kako mi to distribuiramo prema potrebi. Zatim e, Global Seed Bank, e, razvoj Global Seed Banka. Kao prvo, nakon e, konzervacije mi moramo regenerirati sjeme, a sve vrste ne reagiraju na isti način, tako da je tu potrebno još istraživanja. I moramo vidjeti koliko sjemena imamo za distribuciju kako bismo mogli očuvati raznolikost. Ja sam ranije bio koordinator Muzaneta i e, globalnog Muzaneta konsorcija gdje smo se bavili sekvenciranjem genoma banane. To smo učinili 2012. godine i objavili smo članak u Nature. Inače, banane dolaze iz jugoistočne Azije, a dvije glavne sorte su musa kuminata i musa balbisiana. Sve banane koje konzumiramo su zapravo pod sorte E, muze Akuminate, ali i muze Palbizijane. Dakle, to je zapravo prvi genom, e, prva genom i tu smo već ostvarili određeni napredak, ali isto tako se e, bavimo i istraživanjem pangenoma dakle gena koji su bili izvorno u današnjim bananama. E, na tome radimo na jugu Francuske gdje imamo bazu podataka pod nazvom genomski portal. Prva primjena e, sekvenciranja genoma iz 2012. godine e, sada već ima dva važna aspekta. Dakle, kada imamo materijal in vitro, već sam rekao da u Ljuvenu to imamo i da moramo stavljati taj materijal u zemlju i to radimo redovito. No, zahvaljujući dakle, sekvenciranju mi možemo razlikovati takozvani off-type, ovaj u sredini, e, koji je sličan kao, ovaj gore, ali ima aberaciju genoma tu možemo vrlo brzo ustanoviti e, većinu dakle somaklonalnih varijacija. Imali smo jednu pilot studiju e, gdje smo htjeli zapravo razlučiti e, seeded i non seeded banane dakle one banane koje rastu sjemena i one koje ne rastu sjemena i htjeli smo ustanoviti koji su tu geni najvažniji. Nedavno smo objavili jedno istraživanje o tome i sada ovu tehniku želimo e, prilagoditi suši a isto tako i e, radimo na raznim bolestima. Ja ću sljedeći tjedan organizirati jednu radionicu koja se bavi upravo tim tehnikama, to će biti u Montpellieru. I na kraju želim još reći da i su situ e, konzervacija zbog ograničenja eksitu e, očuvanja E, dakle da je tu zapravo najvažnije vidjeti na koji način materijal može preživjeti u prirodi. To je samo moguće in situ. Sada radimo u Papuji Novoj Gvineji, jedan od centara biološke raznolikosti. Tu smo definirali e, neka žarišta koja su označena crvenom bojem na ovoj karti. Pokušavamo obje, raz, e, obja, shvatiti raznolikosti. Tu isto tako radimo i na različitim razinama. Ovdje vidite dvije sorte banana, imate bijelu koja je češća i druga vrsta banana e, koja ima sto puta više vitamina, što je važno za zemlje poput e, afričkih zemalja. E, to se distribuira u Africi, u Kamerunu, kada sam organizirao jednu radionicu, tražio sam od sudionika, to je bio naime regionalna radionica, i to je e, jedna od deset najdistriburanijih e, vrsta na tržištu. Tako da uistinu e, ljudi moraju znati, moramo znati kakvi sve materijal, naime sjemenski materijal postoji u svijetu. Nadam se da sam vas uvjerio u važnost praćenja agrobiološke raznolikosti. Mi isto tako surađujemo sa Europskom komisijom i partnerima i radimo na razvoju agrobiološko, indeksa agrobiološke raznolikosti, dakle od genetskih resursa, proizvodnje, tržišta i potrošnje i tu pokušavamo ustanoviti koji su rizici zbog niske agrobiološke raznolikosti te pokušavamo ustanoviti koje su prilike za povećanje agrobiološke raznolikosti. Dakle, taj indeks agrobiološke raznolikosti ima za cilj preobraziti naš e, sustav prehrane e, kroz promicanje genetskih resursa, stavljanje na tržište i konzumaciju. Da bismo sačuvali agrobiološku raznolikost, moramo je koristiti i moramo osigurati da ljudi imaju koristi od nje danas i u buduće. Mi surađujemo sa raznim vladama unutar Europe i izvan nje, ali isto tako i sa tvrtkama i znanstvenicima izvan Europe eh, u postizanju ovoga cilja. I na kraju bih eh, želio samo još uputiti četiri poruke. Kao prvo, proizvodnja banana je ugrožena zbog erozije agrobiološke raznolikosti na svim razinama, od genetske raznolikosti vrsta do e, prehrambenih sustava. Da bi se očuvala agrobiološka raznolikost moramo je moći mjeriti, upravljati njome i dobro je koristiti. I tu je ponovno naglašavam važnost zajednica genetskih resursa. Postoji potreba za integriranim pristupom koji obuhvaća sve dionike, uključujući i Europsku uniju u čitavom globalnom prehrambenom sustavu. I na kraju Bioversity International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 Tema je doista zanimljiva. Gospodin McGuinness prvi. Um, hvala vam i hvala govornicima. Ja sam zapravo zadivljena onim što radite i e, mislim da je to e, doista od ključne važnosti. E, da, naravno treba podizati razinu svijesti o tim pitanjima. Mene zanimaju e, pitanja koja se odnose na in situ. Treba li učiniti više da bi se odredili pojedini dijelovi Europe kao značajni za ovo pitanje za očuvanje divljih vrsta srodnih usjevima E, jer e, farmeri to ne vole, oni se boje posljedica. A pitam, e, postoji li mogućnost da to doista i ekonomski postane privlačno, da bi oni koji su vlasnici ili koriste, upravljaju zemljištem u tim regijama imali od toga koristi? Ne, ne učinimo li to, ukoliko ne pokušamo spasiti ono i očuvati ono što je in situ, koje će biti posljedice? <laughs> Evo našli su to na webu. Netko je upao, dakle, e, naravno, više me zanima što ćete vi reći, svo troje, ili tko god želi nešto reći o tome, doista me zanima. Hvala lijepa, prikupit ćemo pitanja pa onda odgovoriti. Ali evo, prvo sad brzi odgovor. Što se tiče e, većih biljnih zajednica i upravljanja njima, e, to je važno za farmere. Pogledamo li jednu po jednu vrstu, ako je populacija veća, eh, eksitu očuvanje nije moguće jer eh, zahtjeva kontrolu kvalitete, regeneraciju svake godine i tako dalje. Dakle, trebamo raditi jedno i drugo, ali za in očuvanje trebamo uključiti ili vlasnike zemljišta ili poljoprivrednike i dati im neku vrstu naknade što bi im dalo neke izglede i treba vidjeti što je od toga dostupno po eh, ovim sadašnjim programima. Da, što se tiče in situ, da, treba nam očuvanje. Ne morate konzervirati, odnosno očuvati jednu vrstu sva, samo jednu vrstu u jednom navratu, nego možete i više vrsta. Takav je naime pristup. Najlakši način, najlakši pristup je da se to radi u zaštićenim područjima, jer to znači samo prilagodbu plana upravljanja e, i e, treba se baviti genetskim očuvanjem za razliku od očuvanja vrste. Dakle, to je prilagodba. Kod očuvanja koje se temelji na djelovanju poljoprivrednika, to je doista e, presudno. Ima oko 40 e, usjeva koji e, čiji se divlji srodnici sada nalaze u e, ugroženim područjima. Vrlo često su u ugroženim područjima na rubovima tradicionalnih poljoprivrednih zajednica Dakle, rad s poljoprivrednicima bit će ključan. Ne morate imati posebnu infrastrukturu e, u zaštićenom području, nego e, zapravo s farmerima dogovoriti stvari e, i možemo se pitati zašto ne samo in situ. Ako recimo uzimate mali uzorak genetske različitosti, recimo izuzet ćete mali uzorak za svaku vrstu, ali to nije pravi e, uzorak e, genetske bioraznolikosti, e, pa onda više volimo da se radi in situ, jer dobivamo veću raznolikost i razvoj koji ide uz štetnike i nametnike i Razlika je e, između e, recimo banane kao trajne vrste i e, ljetnica, odnosno jednogodišnjih biljaka. Nećemo reći da treba raditi ili jedno ili drugo, nego i jedno i drugo. Hvala vam lijepa na ovim objašnjenjima i na onome što radite. Imam dva pitanja. Prvo, se, i prvo je za doktora Maksteda. Pretpostavljate da 2% da će se 2% poljoprivrednog zemljišta e, nestati kao e, u toj upotrebi, odnosno za tu namjenu. E, je li to samo zbog klimatskih promjena ili uzimate u obzir i drugo poput erozije? Rekli ste da e, u e, ruralnom razvoju, to je drugi stup poljoprivredne politike, postoji mogućnost zaštite divljih e, biljaka koje su bitne za poljoprivredu, a to se radi samo u Njemačkoj, Austriji, u vašoj zemlji i u Italiji. Kao i predsjedatelj mislim da e, kod revizije ZPP-a treba e, staviti težište upravo na to. Rekli ste da smo izgubili 70% populacije insekata. Vidite li tu kakvu poveznicu između toga i ZPP-a u Europskoj uniji? odgovor samo na ovo prvo pitanje. 2% ne uključuje druge vrste erozije. E, ovo je povrh e, te e, uobičajene erozije. Trenutno se odvija rasprava o gubitku insekata i oprašivača i ne radi se samo o čimbenicama, čimbenicima poput eh, poljoprivrednih postupaka i eh, promjene klime, eh, nego je to i prijetnja učinkovitoj in situ, eh, učinkovitom in očuvanju, eh, recimo za određene vrste su oprašivači nužni poput grahorica, odnosno mahunarki i trebamo strategiju za očuvanje in situ jer u protivnom nećemo moći dobiti dodatne oprašivače da bismo e, osigurali bolje strategije očuvanja. Gospođa McIntyre. Hvala vam predsjedatelju a hvala i našim e, govornicima. E, kad smo prvi puta e, razmatrali mogućnost ovakvog saslušanja, znali smo da će biti zanimljivo, ali ovo je nadišlo sva moja očekivanja. I doista mislim da je fascinantno i iznimno koristo poznavati ovu temu. Pred otprilike godinu dana imali smo um, inicijalno izvješće o tehnološkim rješenjima za budućnost uh, poljoprivrede. Dosta je toga bilo posvećeno uh, genetskoj raznolikosti. To nije područje koje uh, je dovoljno u središtu, u središtu pozornosti. A vi ste sad uspostavili izravnu poveznicu između sigurnosti opskrbe hranom i e, genetske raznolikosti. Kao i gospođa McGinnis i ja postavljam slična pitanja. Mislim da postoje dva područja o kojima želim postaviti više pitanja, a, a naravno e, što se tiče in situ očuvanja, one sheme koje smo imali pod e, e, ZPP-om i tako dalje trebale bi se prilagoditi na neki način da bi omogućile in situ očuvanjem srodnih e, biljaka, biljaka srodnih usjevima i to je način e, da se farmerima daje poticaj za ono što oni rade. E, svakako mislim da to treba učiniti i općenito govoreći tražimo potpore za poljoprivredu, za istraživanja i tako dalje, ali onda vidimo puno e, raskoraka. E, zanima me e, što se vi kao stručnjaci učinili prvo sa tim sredstvima koje bi dodijelila Europska unija. Dakle, koju rupu prvo pokrpati, odnosno što prvo zatvoriti? Hvala lijepa. Što se tiče ove situacije s in situ, ja i u Ujedinjenoj kraljevini radim e, kao lobista za Natural England, a to uključuje plaćanje e, određenih e, honorara farmerima i smatram da je to dobar način, a pogotovo u smislu činjenice da većina ovih vrsta živi e, na određenim e, područjima. I sad me zanima koje su e, Dakle, prvo što ću reći o financiranju divljih vrsta, mi smo kao grupa bili dobili različite potpore Znamo kako raditi in situ očuvanje, znamo gdje to raditi, samo još treba provesti. I ako postoji izvor financiranja, onda bi trebalo uspostaviti nekakvu strukturu za upravljanje time. Imamo organizacije poput Nature 2000 koje imaju e, strukture, upravne strukture i e, potreban nam je netko tko će preuzeti odgovornost e, za ovo. ECPGR vjerujem da sad nema dovoljno sredstava, a mislim da postoji potreba za Europskom agencijom koja će omogućiti e, ovakvu vrstu očuvanja. Puno agencija već imamo. Gospodža Aguilera. Hvala vam lijepa. E, ovo je doista bilo vrlo zanimljivo i to jest tema o kojoj malo znamo i upravo zato e, političke odluke e, koje se odnose na bioraznolikost i ovo što vi radite su jako važne i kao što je rekao kao što su rekli kolege ovo je vrlo vrlo zanimljivo kao što ste rekli na samom kraju da bi se ovo očuvanje moglo e, raditi i provoditi za određenu vrstu a pogotovo in situ. Mm, to nije moguće raditi u, u nekim rezervatima ili parkovima prirode, e, tamo gdje se već provodi zaštita i e, zapravo trebalo bi vjerojatno za te prostore e, uspostaviti određene mjere jer tamo vjerojatno postoje mogućnosti budući da je to već pod zaštitom. Možda su potrebne neke posebne mjere, to ne znam, ali upravo zato i komentiram. Jasno mi je da bi to trebalo učiniti i da svi to moramo poduzeti. Dakle, ne vidim gdje tu ulazi volja poljoprivrednika poljoprivrednik naravno želi imati koristi od toga i ako se radi o poljoprivredniku važno je da e, ima određene mjere na raspolaganju kao ove koje se e, vežu uz Naturu 2000. Recimo, E, parkovi prirode su u mojoj zemlji, u Španjolskoj, e, vrlo e, jaka mreža i važna mreža. Naravno da treba odrediti osobe koje to mogu raditi i bilo bi zanimljivo kako se provodi i križanje konvencionalnih usjeva s ovim divljima ja ne znam kako, meni je to nepoznato područje. Mnogi e, se boje pojedinih e, takvih znanstvenih postupaka. Dakle, o čemu točno e, govorimo, kako se to križanje e, događa, odnosno kako to funkcionira. Rekli ste da to može uspjeti, dakle te divlje vrste se mogu križati sa ovim e, usjevima. Jedan od problema rada u mreži Natura 2000 e, su upravo velike zajednice, klimatske zajednice i Dakle, kod in situ eh, očuvanja, budemo li eh, ozbiljni u pristupu eh, kroz Naturu 2000 da možda bi se nešto moglo učiniti, ali ne znam je li to dovoljno. U Ujedinjenoj kraljevini kad sam prvo počeo razgovarati s onima koji upravljaju zaštićenim područjima kad su vidjeli u naslovu riječ krop što znači usjevi onda su rekli ne to nas ne zanima e, a da nisu ni čuli ostatak e, ono na što se sad koncentriramo je održavanje ukupne genetske raznolikosti što možda nije i e, prvenstveni cilj Nature 2000. E, ja sam siguran da je to dobro poduzeti, ali nisam siguran da je to jedino što se može raditi. Pitali ste za očuvanje u parkovima prirode i ti parkovi, nacionalni parkovi su jedno od glavnih e, središta ili žarišta za ovakav rad. Ja e, radim i s botaničkim vrtovima koji su već e, na tim mjestima i za in i za ex I u, po indeksu agrobioraznolikosti ovo treba postati nešto što će dati poticaj ljudima koji rade u e, sustavu proizvodnje hrane. Kolege će vam e, više moći reći o tome, e, o ekosustav uslugama, dakle upravo da bi se moglo križati sa ovim divljim srodnim vrstama. Slažem se s kolegom da su e, parkovi e, mogućnost za in situ, ali ne dobivate tako e, široku raznolikost, odnosno toliko varijeteta. Rozlin, jeste vi željeli nešto reći? Thank you. Maybe just to emphasize indeed that um, on one hand I think... Evo želim naglasiti jednu stvar. Mislim da je važno da se ovo nadzire, da se broj, da se dakle o tome govori diljem ovih prehrambenih sustava. Razgovaramo i sa sugovornicima iz privatnog eh, sektora, sa ljudima iz financijskog sektora, pokušamo vidjeti li moguće dobiti dakle, financijske poticaje iz industrije hrane, dakle, za više raznolikosti u našim sustavima. Dakle, konzervacija, upravljanje genetskom raznolikošću s jedne strane, a s druge strane, dakle, proizvodnje, konzumacija. Ovoga su svjesni potrošači, Htjeli bismo pokušati pronaći dakle, rješenja za moguće poticaje. Uh, I wanted to say something to, the two points. I think Htjela bih nešto dodati. Učikovit, eh, dakle, monitornih nalazišta in situ je nešto što treba biti obuhvaćeno budućim programima. Ali je važno uzeti u obzir dakle evropsku, odnosno regionalnu dimenziju, odnosno provedbu na regionalnoj razini. zato što su, ovo obuhvaća dakle, posebne mjere konzervacije na određenim područjima. To je važno držati na umu. Potom dakle, pitanje vezano uz križanje, bi, li bi se to smatralo gmo ili ne. To je doista sjajno ukoliko možemo postići, dakle, zadržati određene karakteristike koje možemo dobiti iz divljih srodnika, to dakle prenijeti na vrste koje želimo dobiti, primjerice otpornost i tako dalje. Pan Andriju zameka diskusija ako ostatki. Zastupnik e, Andriju, izvolite. Zidam. Hvala i hvala što ste nam omogućili ovu razinu mišljenja. I zahvaljujem našim govornicima na kvaliteti izlaganja i na preciznim podacima. Posebno u ovom trenutku kada se pripremamo za buduću reformu zajedničke poljoprivredne politike, jedino što me smeta je mali broj zastupnika, ali mislim da E, ste vi kroz e, svoja izlaganja zapravo postavili pitanje i naše odgovornosti i to je ono što je zanimljivo. Političari su ti koji prate jedan postupak preobrazbe u našem okruženju i vi ovdje postavljate pitanje zajedničke baštine i to biološke raznolikosti. U ovom trenutku kada mi donosimo zakone, mi moramo početi od te činjenice ovdje u odboru za poljoprivredu. Dakle, ovo što ste vi rekli e, upravo stavlja naglasak na bogatstvo naše prirodne baštine e, koju prečesto ignoriramo. Već smo čuli o utjecaju poljoprivrede na okoliš i vidimo da taj utjecaj nije neutralan, daleko od toga. U zadnjih 50 godina se mijenjao poljoprivredni model i utjecaj poljoprivrede nije bio e, neznatan kada je riječ e, o dakle uništenju okoliša. Dakle, ono što je ovdje najvažnije jest zapitati se kakav nam poljoprivredni model treba, budući da to isto tako utječe i na ljudsko zdravlje putem e, kultura koje se proizvode, to utječe i na kvalitetu tla, zraka, vode. I ovisno o poljoprivrednom modelu za koji se opredilimo u buduće mi ćemo više ili manje utjecati na okoliš i na biološku raznolikost. A za mene je biološka raznolikost sastavni dio jedne široke vizije poljoprivrede. Posljednjih nekoliko godina smo imali jedan fenomen hiperglobalizacije e, i nismo vodili računa o utjecaju na okoliš. Zapravo mislim da je sam smisao poljoprivrede upravo u tome da se ljudi mogu prehraniti i to je ljepota te djelatnosti. U poljoprivredi e, je bilo nekih modela koji su omogućili ulazak nekih novih elemenata, a napustili smo pomalo agronomiju. I ono što se moramo zapitati u sljedećim godinama jest kako ponovno staviti naglasak na agronomiju kako bismo se mogli služiti poljoprivredom u zajedničkom interesu. Gospođo Bart, vi ste spomenuli da su da su dakle zapravo mislim da ovdje treba spomenuti pitanje rotacije kultura. Zašto smo to napustili? Zatim tu je i pojam različitih intervencija u okolišu. Zatim imamo tu e, isto tako, govorimo o zabrani pesticida zbog ekoloških razloga i imali smo raspravu i imali smo ne tako veliku većinu glasova. Tako da ljudi polako shvaćaju koji su izazovi pred nama. U ovom trenutku reorientacije mislim da trebamo ponovno revidirati eh, model naše poljoprivrede jer da poljoprivreda može biti ekološka i može dati ekonomske, ali i ekološke i okolišne rezultate i to jednako dobro kao i do sada i u tom smislu bih rado čuo vaše mišljenje o tome što vi mislite o tom razvoju poljoprivrede, dakle koja je zapravo negativno utjecala na okoliš, to je pitanje oprašivača i kukaca. Bez njih e, sutra neće biti moguće imati poljoprivredu. Evo to je moje mišljenje. Hvala vam. Proszę Państwa, wyczerpaliśmy wystąpienia. Došli smo do kraja popisa e, govornika. Evo izvolite, možete odgovoriti na ovo što upravo istaknuo zastupnik Andriju, izvolite. Ko se želi odgovoriti? Vi ili vi? think um, uh, uh, it's, uh, it's, it's timely. Da. Pravo je vrijeme da, dakle, ova mainstream poljoprivreda uključi i ove metode kojima će se sačuvati ovo genetsko nasljeđe. sačuvati to za budućnost i će ne samo o nasljeđu, već o nečemu što je orijentirano dakle, ka proizvodnju. Tu bismo se mogli pobrinuti za sigurnost hrane. I nadam se da ćemo uz neke dodatne mjere koje neće ići na štetu okolišu, dakle uz pomoć insekata uspjeti to postići. Hvala vam. Izvolite. Hvala vam na pitanju. Ovo pa, je ključno pitanje, dakle ne samo po pitanju genetske e, to se zato kažemo agrobiološka različitost, mislimo dakle na sve razine. Moramo promijeniti način na koji proizvodimo uzeti u obzir bio raznolikost. Jedan način zato je dati poticaje ljudima dakle, koji se brinu o očuvanju bioraznolikosti. Dakle, govorimo o proizvodnji, dakle to je dio koji se tiče agronomije. I definitivno trebamo poticati one ljude koji rade na tome. Dakle, raditi zajedno sa Europskom komisijom razviti ovo na razini vlasti, ali u suradnji sa tvrtkama imamo neke pilot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 Ovo je evo, bilo, bilo zagrijavanje pred e, blagdane. Evo, svi smo u predbožičnom duhu. A ovo je još jedna tema za razmišljanje. Evo zaključujemo s ovim komentarom koji je iznio kolega Andriju koji je govorio o budućnosti ZPP-a između ostalog e, hvala svima. Hvala svima na ovim sjajnim izlaganjima. Uspjeli smo pronaći malo nešto više inspiracije da bismo se pobliže pozabavili ovim pitanjima vezano uz budući razvoj ZPP-a. Naš odbor je jako osjetljiv kada je riječ o ovim pitanjima. Imamo tu senzibilnost, a jednako imaju poljoprivrednici. Mi moramo razmišljati upravo o budućim strateškim planovima, a tu će se uključiti u radi pojedine države članice. Hvala svima. Ponovno ćemo se vidjeti vrlo brzo, već sljedećeg tjedna u Strasburgu. Međutim, ukoliko ne budete tamo, želim evo već sada svima čestitati i poželjeti se najbolje u idućoj godini. Hvala svim sudionicima. Sljedeći sastanak je na rasporedu dakle 11. siječnja. Hvala svima i svima želim sretan povratak kućama. Pa žao mi što možda vrijeme i dan nisu možda bili najbolji za ovakvu vrzu sastanka, evo to se vidi u našoj brojci prisutnih, ali budite sigurni da ćemo vaše nalaze prenijeti svim kolegama. I u ostalo, dobro, želim poželjiti dobrodošlicu zastupniku De Castru. Ovo je bila evo, sjajna, zanimljiva tema. Evo, hrabrujemo vas da još jednom pročitate izlaganja koje su nam prenijeli naši gosti.